So, good morning, colleagues. Dobro jutro, poštovani kolege. Otvaran sastanak Libea sa 14. točkom na dnevnom redu. Imamo dugačko izvješće sa vrlo dugačkim nazivom. Izvjestiteljica je gospođa Fajon. Dakle, raspravljat ćemo o izvješću i imat ćemo predstavljanje nacrta izvješća o prijedlogu uvođenja kontrola osoba na vanjskim granicama na temelju unilateralnog priznavanja određenih dokumenata od strane Hrvatske i Cipra kao jednako vrijednih dokumenata njihovim nacionalnim vizama u svrhu prolaska ili namjerno namjeravanog boravka na teritorijima tih država ne dužeg od 90 dana. Hvala, da ću riječ izvjestiteljici, onda i drugim zastupnicima i komisije ako komisija bude htjela uzeti riječ. Prvo gospođa Fajon. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dopustite mi, molim vas, da govorim slovenski, zato jer je riječ o složenoj temi i nadam se da će svi to moći pomno pratiti, a nadam se da ću se i pravilno izražavati. Hvala na riječi. Kao prvo želim zahvaliti Europskoj komisiji na ovom izvrsnom prijedlogu i također na dobroj suradnji. Također želim zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni. Ovo izvješće bavi se provedbom pojednostavljenog režima na vanjskim granicama Cipra i Hrvatske. Kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju 1.7.2013. godine, temeljem ugovora trebala početi provoditi prvu fazu uđenja Schengena, ulaska u šengensko područje, a to znači da Hrvatska kao i sve zemlje koje su joj prethodile treba nastojati provesti uredbu 539 kroz 2001 i to definira obveze za vize za određene treće zemlje, recimo u Maroko, ali e, sukladno uredbama o pristupanju i drugim odredbama ostale odredbe nisu nas nazile zato jer kad imamo vizu koju izdaje jedna od zemalja članica šengenskog prostora, onda se imate te vize može kretati slobodno teritorijem drugih država u šengenskom prostoru i postoje druge jedinstvene odredbe koje se odnose na vize koje e, su izdale zemlje koje nisu Schengenu i to je ostaje na snazi. Što znači da e, ne sve države provode šengenske propise i onda te države mogu unilateralno priznati određene vize, a to su uglavnom vize za dugoročni boravak je izdaju zemlje u Schengenu. Evo recimo to je slučaj Konga i to se odnosi na nacionalne vize za dugotrajan boravak i za druge boravišne dozvole koje izdaju zemlje koje nisu u šengenskom prostoru. Primjerice, imali smo takav slučaj jednog moldavskog državljanina čije je viza, čiju vizu za kratkoročni boravak priznala Rumunjska. Kada je riječ o uredbi 539 kroz 01, ona se odnosi na unilateralno priznavanje kvalitete viza koje izdaju zemlje koje ne primjenjuju šengenske propise u cijelosti. Moramo istaknuti da uredba 810 kroz 2009 se ne primjenjuju u svojim ograničenjima, ali postoje razlika između viza koje su teritorijalno ograničene i ostalih viza koje se izdaju primjerice državljanima Kosova i koje dopuštaju slobodno kretanje čitavim šengenskim prostorom. osim e, onih e, e, zemalja članica Schengena koje ne priznaju Kosovo. Dakle, opravdano je koristiti e, te vize koje dopuštaju ograničeno kretanje i te se vize treba isključiti iz unilateralnog režima zato jer je to ključno za sigurnost šengenskog prostora. Proširenje Schengena ne bi smjelo podrazumijevati dodatne obveze po Hrvatsku i Cipar i ovaj pravni akt ne smije predstavljati odstupanje od ugovora o pristupanju. To je neobvezujući režim i Hrvatska može odlučivati izdati vize kao što je činala i prije temeljem ugovora o pristupanju i ako Hrvatska i Cipar odluče da će provesti uzajamno dogovoren režim, onda trebaju i međusobno priznati e, vize e, također koje priznaju i druge zemlje članice, što će učiniti vize valjanima diljem teritorija Europske unije. To treba dalje razraditi do trenutka kada te zemlje budu prestupile šengenskom prostoru i kada e, obveza izdavanja takvih viza se počne primjenjivati i na njih. Prema pravnoj službi Europskog parlamenta i nakon savjetovanja sa stručnjacima izradila sam ovo izvješće koje nastoji biti vrlo ravnoteženo i odraziti trenutnu situaciju. Trebam e, istaknuti međutim amandman četiri na koji smo ukazali također i Europskoj komisiji, zato jer je to pravna nesigurnost do koje može doći zbog e, nepriznavanja Kosova od strane Cipra, a to je također važno pitanje. Ako Cipar odluči provesti ove uredbe, onda treba također priznati i e, vize ograničene valjanosti u vlasništvu kosovskih državljana, iako ne priznaje Kosovo kao državu. Nakon potpune provedbe šengenskih propisa, valjanost tih dokumenata ne bi više bila na snazi. Evo, ovo izvješće je sada spremno za raspravu, za e, pregovore sa vijećem i također radujem se suradnji sa komisijom i sa vijećem. Hvala, gospođo Fajon. Mm, ne čini mi se da je itko zatražio riječ. Nema ni izvjestitelja u sjeni, pa ću zamoliti predstavnika komisije da uzme riječ, ako želi. Hvala gospođo predsjedateljice. Dakle, kao prvo želim e, zahvaliti izvjestiteljici na ovom podnesenom izvješću sa četiri amandmana. U ovom trenutku mislim da prva dva amandmana zapravo pojašnjavaju sam tekst prijedloga komisije i doista mi je drago što je izvjestiteljica objasnila razloge za podnošenje amandmana četiri, što je složeno pitanje koje ona jasno objasnila i mislim da je to dobra ispravka mm, prijedloga komisije koja je u skladu s duhom u kojem je komisija podnijela ovaj prijedlog. Kada je riječ o amandmanu 3, imamo potrebu za pojašnjenjem zato jer se čini da se odnosi na moguće prijelazne odredbe za dokumente koji su izdani prije datuma pristupanja Schengenu. E, možda ne sada, ali na jednom stručnom sastanku htjeli bismo čuti što se tim e, misli kako bismo usvojili konačno stajalište, ali u svakom slučaju zahvaljujem izvjestiteljici na ovom pozitivnom pristupu. Hvala. Gospodine Desusa, gospođo Fajon, želite li što dodati? Pa predlažem budući da ćemo uskoro imati sručni sastanak i sastat ćemo se sa izvjestiteljima o sjeni i raspraviti o tome i ako mi dopustite, uzela bih si malo više vremena za pojašnjenja kada budemo imali taj interni sastanak i nakon sastanka s izvjestiteljima u sjeni. Nažalost, mikrofon predsjedateljice je isključen. Hvala vam. Gospođo Fajon. Možemo odmah onda prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu. Znači, uranili smo 15 minuta. Sažete li se da nastavimo, gospodine Fos? Dobro, prelazimo na 15. točku dnevnog reda. To je prijedlog raspoređivanja i kol sustava u vozilima. Uprava ovog sustava se temelji na obradi osobnih podataka. Gospodin Foss će iznati nacrt mišljenja i izvijestiti nas o rokovima za glasovanje u odboru. Koordinatori su zatražili postupak temeljem članka 50 poslovnika i mislim da će gospodin Vos ovaj, objasniti da se sporazum može postići sukladno postupku u članka 49+. Izvolite gospodine Vos. Hvala Kinga. Danas se bavimo sa takozvanim sustavom e s pomoću raznih zakonodavnih propisa konačno treba praviti ono što se pokušava već postići 15 godina, znači to je automatski sustav pozivanja pomoći i to u svim novim automobilima, serijska ugradba, to bi već trebao biti slučaj od 2015. godine. Načelno rečeno smatram da bismo trebali pozdraviti taj sustav zato što on može doista spasiti živote. S tim u vezi se naravno postavljaju neka pitanja vezano u zaštitu podataka i ja pokušavam odgovoriti na njih putem ovog mišljenja. Kao prvo nije bilo u potpunosti jasno, pa ni u odboru IMCO, hoće li se taj sustav odnositi samo na sustav e, pozivanja pomoći ili ćemo imati dodatni sustav i kola za prijenos komercijalnih ili osobnih podataka. Ja smatram da ovdje što se tiče zaštite podataka moramo praviti razliku dakle, između ovog sustava za pozivanje pomoći i tog dodatnog potencijalnog sustava i kola. Kao prvo imamo sustav i kola za, za pozivanje pomoći putem broja 112. Mislim da bi takav sustav trebao biti već e, prije korištenja automobila ugrađen i da bi trebao raditi. To je dakle jedan sustav koji poštiva zaštitu podataka i koji miruje sve dok se ne dogodi nešto e, na primjer nesreća kada se pokreće taj sustav. Prije toga on spava, miruje, ne prihvaća nikakve podatke niti ih šalje. Dakle, samo u slučaju kada se nešto dogodi on poradi Što se tiče trackinga, kod ovog sustava za pozivanje pomoći to nipošto ne bi trebao biti slučaj i u slučaju prometne nesreće bi trebalo biti preneseno samo minimalno podatak onoliko koliko je potrebno. Naravno, korisnik prije toga mora biti obavješten o tome i pojedini korisnik mora moći i ručno ukloniti taj sustav ako mu ne vjeruje. No potpuno drugačije moramo postupiti kada govorimo o ovom privatnom ili dodatnom sustavu i kola. I stoga mislim da bi zakonodavac stvarno trebao imati na umu oba sustava. To je još dosta kontroverzno, no ta oba sustava bi zatim i na tehnički način trebala biti odvojeni jedan od drugih, te bi korištenje jednog sustava bilo nešto što ne bi smjelo utjecati na korištenje drugog sustava ili sprečavanje korištenja drugog sustava. Izvjestiteljica u odboru IMCO želi ograničiti ovaj sustav, kao što ga imamo na primjeru sustava Ekola 112. Ja sam u ovom nacrtu mišljenja uključio oba sustava, jer ako na kraju se situacija ispostavi drugačija, onda moramo imati već unaprijed pripremljene određene amandmane ili barem naše stajalište. Privatni sustav i kola bi po mom mišljenju trebalo koristiti samo ako korisnik e, prethodno već daje svoju suglasnost. Isto tako, korisnik mora saznati sve informacije što se tiče procesuiranja podataka, kao i što se tiče njegovog prava na brisanje i na opoziv podataka. Također ne bi smio doći do diskriminacije sustava poziva za e-call e-, 112 Dakle, ne bi smjelo doći do povezivanja ta dva sustava. Jedan su, sustav ECOL i 112 ne bi trebao biti diskriminiran od drugog sustava. Isto tako u ovom nacrtu mišljenja pokušavam e, naglasiti da je direktiva iz 1995. i uredba o privatnosti također nadležna za taj sustav i to će se nastaviti isto tako kada pređemo na reviziju tog zakonodavnog dokumenta i stoga moramo imati odgovarajuću odgovarajući povezivanje između tih dokumenata. Preostaje još nekoliko pravnih poteškoća. Kao prvo, nije još jasno što će se smatrati minimalnom količinom podataka koji bi se trebali prenositi putem sustava ECOL. I još jedno pitanje isto tako kako može se zatražiti suglasno korisnika za privatni sustav ekola ako se na primjer vozilo koristi od strane više korisnika, na primjer automobil se iznajmi ili se proda ili se koristi isto tako možda car sharing. To je isto nešto što bismo trebali razmotriti. Kao treće, koje sigurnosne mjere štite podatke u sustavu ECOLA od krađe ili zlouporabe podataka. Za, tih, za ta tri problema sam ja predložio uvesti jedan delegirani akt u čijoj pripremi bi, sudjelovao i e, Europski ured za zaštitu podataka. Kao prvo smo sada odlučili da će Dakle, sad prelazim na pitanje u vezi postupka. Do 5. prosinca imamo rok za podnošenje amandmana. I kao što smo već e, prethodno planirali, do 18.12. bismo htjeli moći o tome glasovati. Kada smo završili sa sastavljanjem izvješća, izvjestitelji u sjeni iz drugih klubova zastupnika još nisu bili poznati, nisu još bili imenovani, a budući da već 6. prosinca odbor IMKO je već htio glasovati o tome, mi smo se tome prilagodili jer smo htjeli da naše mišljenje bude uzeti u obzir, te su oni sada odgodili svoje glasovanje do veljače. To nam dopušta da imamo malo više vremena. No, zbog one prethodne odluke, mislim da bi trebalo što prije donijeti odluku kako bismo to onda što prije mogli proslijediti odboru IMKOM. Sam naš odbor se bavi samo s onim što se odnosi na zaštitu podataka. To je član šest i e, uvodne odredbe 8 i 13 i oni su samo ograničeno povezani sa zaštitom podataka. To je ono na što bismo se trebali referirati, na što se možemo referirati, to nije ni pošto nevažno, ali to je dosta malo područje. Sve to je po mom mišljenju ne toliko sveobuhvatno koliko bi to možda netko mogao pomisliti tako da taj sustav mora biti popraćen odredbama o zaštiti podataka, ali to nije toliko veliki zakonodavstveni dokument kao na primjer uredba o zaštiti podataka. Stoga, isključivo sadržano gledano, mislim da je ovdje u potpunosti moguće primijeniti pravilo 49 umjesto pravila 50. No, ako drugi izvjestitelji ili odbor obavezno žele koristiti to pravilo, onda s političkog stajališta možemo također koristiti postupak pod pravilom 50. To je onda, dakle, zbog političkih ili institucionalnih razloga, ali sa samog sadržaja mislim da nije proporcionalno da se predugo bavimo s tim pitanjem. Možemo donijeti tu odluku dosta brzo, možemo i dosta brzo razmotriti taj slučaj i u tom smislu dati mišljenje našeg odbora LIBE. Hvala, Aksel. Imamo popis govornika. Gospođa Intveld je prvi govornik. Hvala gospođo predsjedniče, hvala izvjestitelju na iznimno brzom radu. Mislim da u njegovom prvom nacrtu teksta postoje mnogi pozitivni elementi. Postoji ipak nekoliko stvari koje bih ja htjela spomenuti. Nisam u potpunosti još razuvjerena što se tiče pitanja zaštite podataka, zato što ste rekli da se neće podaci pohranjivati, da neće biti e, trackinga, no vidjeli smo sa toliko mnogo drugih tema da uvijek postoji e, ta sklonost da se proširi sam, e, sam opseg djelovanja i dođe netko i kaže, to je zanimljivo, mogli bismo to koristiti još nešto drugo. Ja mislim da bi ti podaci, na primjer, mogli biti jako zanimljivi za osiguravateljske kuće, a e, da ne bi se samo koristili u korist korisnika. Senzori možda neće biti pohraniti, ali mislim da je tehnički moguće ih pohraniti i zatim e, imate potpuni pregled pred navikama vozača. To bi dakle bilo u interesu osiguravateljskih kuća, moglo bi biti i komercionalnih interesa. Neki su rekli da bi to bilo možda korisno za e, provoditelje pravde. Dakle, nisam još u potpunosti uvjerena da su ta pitanja koji se tiču zaštite podataka stvarno toliko mala. Zatim isto tako moramo uvijek imati na umu zašto je došlo do tog prijedloga. Dakle, radi se tu o tome da želimo spasiti živote i nitko neće poturečiti tim, tim ciljem. No, sam život ovisi o toliko mnogo drugih faktora. Ako automatski dođe do poziva, to ne znači da će hitna služba sličiti tu za minutu, tu sve ovisi o tome gdje je vozilo hitne pomoći raspoloživo, gdje se dogodila nesreća i mislim da je prejednostavno reći da ćemo putem samo ovog sustava e spasiti toliko i toliko života godišnje. Zatim što se tiče postupovnih eh, pitanja, zanimalo bi me E, koje je mišljenje iz ureda za zaštitu, Europskog ureda za zaštitu podataka. A zatim što se tiče pravila 49 ili 50, mislim da ovaj postupak koji je predviđen u članku 50 i ono što se odnosi na privatnost podataka u ovoj temi su dosta, je dosta opširno, pa mislim da će biti i u drugim odborima sve više dosjeja gdje su uključene i dosta važna pitanja vezano uz zaštitu podataka. Dakle, imat ćemo mnogo više i više postupaka. To je istina, ali to je jednostavno i samo posljedica toga da živimo u svijetu koji, se, koji je motiviran i podacima. I to postaje sve veća i veća dimenzija. Možda bismo trebali razmisliti o tome da se ne moramo boriti svaki put za postupak pod pravilom 50, već da imamo postupak gdje ćemo od početka biti uključeni u svim tim e, pitanjima. Ali to je samo nešto za razmišljanje. Gospođa Sargentini. Hvala vam, gospođo predsjednice. Proteklih nekoliko mjeseci sam dva puta komisiji postavljala pitanja vezana u sustav ECO. Ja sam i dobila odgovore na to. Želim znati kad će taj čip početi slati podace, dakle taj čip ili ta SIM kartica. Mene zanima je li ona stalno priključena na mrežu ili možemo doista biti sigurni da e, se veza sa mrežom uspostavlja samo onda kada dođe do prometne nesreće. Dakle, neovisno od onih pitanja koje je postavila gospođa intvelt i hoće li stvarno biti onda u tom slučaju pružena pomoć pravovremeno, meni isto tako još uvijek nije jasno radili se doista sad na tome da se vozači mogu cijelo vrijeme pratiti. Takva mogućnost bi se onda sigurno koristila u komercijalne svrhe. Ili kako bi se neke osobe pratile, čak i ako je to protivno njihove volje. Za zelene je ovo izvješće koje je pred nama, ovo izvješće gospodina Fosa izveće koje ide u pravom smjeru, no mi bismo rado imali određena jamstva za ova pitanja i prema tome ćemo uložiti odgovarajuće amandmane. Dakle, jamstvo za to da se sustav eko doista stavlja, da se može staviti izvan snage od samog korisnika. Vozač mora moći sam odlučivati o tome njega se ne smije na to obvezati pri kupnji automobila ili kada potpiše ugovor o osiguranju da nužno mora koristiti sustav ICOL. Dakle, ne može ga se prisiliti da stavi na raspolaganje određene podatke. Također je izvjestitelj sam napomenuo da privatnost vozača nije dovoljno zaštićena. I to isto tako moramo uzeti u obzir. zlouporaba, na primjer kada se neke osobe traže, to sve treba spriječiti. Ako već postoje podaci, onda naravno postoje i određene obavještajne službe koje bi rado htjele koristiti te podatke. Ti podaci se mogu i e, koristiti neko vrijeme nakon, mogu se reciklirati. I na kraju ja mislim da to stvarno nije sukladno našim dokumentima i mislim da ovo pravilo 50 ili članak 49, ja uopće ne želim raspravljati o tome hoćemo li to koristiti. Gospođo predsjednice, ja sam, e, ja bih rado htjela sljedeći tjedan još e, sudjelovati na sastanku i vidjeti kako ćemo postupiti prema tome. Mi u klubu zastupnika zelenih tražimo da se tu koristi postupak pod pravilom 50. Nije, nisu to samo mala pitanja, radi se doista o zaštiti podataka. Mi smo već na drugim temama koristili to pravilo i mislim da bismo to trebali i u ovoj temi koristiti. Moramo zatražiti da se naša nadležnost prizna na taj način. Hvala vam. Gospođo Sargentini, gospodin Weidenholzer. Hvala vam gospođo predsjednice. Želim zahvaliti gospodinu Fosu što je to izradilo tako brzo i tako hitno. Radi se dakle o dva sustava, privatni sustavi i sustavi eko za pozivanje pomoć. Mislim da je e, kod e, kod sustava eko za privatne svrhe da ne, se ne može locirati vozač, da se stvarno vozač može locirati samo kada dođe do prometne nesreće. Za privatne ekosustave isto tako smatram da bi trebalo razjasniti nešto što su kolege već spomenule, a to je da se naravno mora spriječiti da se ti sustavi koriste u druge svrhe, dakle na primjer u komercijalne svrhe. To bi na području osiguranja moglo dovesti do toga da, na primjer, ako se takve, ta usluga ne aktivira, da onda možda korisnik mora plaćati veće osiguravateljske premije. Ovaj aspekt zaštite podataka se mora stvarno detaljno razmotriti, jer znamo da kad se neki takav sustav uvede da onda vidimo samo prednosti, a zatim se za tih prednosti krije i čitav niz nedostataka. I stoga smatram da bi vezano uz ovu temu bilo korisno, a to je i e, mišljenje našeg kluba zastupnika, socijaldemokrata, da se koristi pravilo 50, ako se stvarno radi o ovako važnoj temi. Mislim da je također bitno, i tu se priključujem izvjestitelju, da ova dva sustava, da oba sustava se mogu isključiti ručno i također smatram da se nipošto ne bi trebalo dopustiti da javni sustav ekola bude povezan u bilo kojem smislu sa nekim pristojbama. Takav sustav bi doista trebao biti besplatan jer se tu radi o spašavanju ljudskih života. To je dakle naše stajalište i kao što sam već rekao, pravilo 50 je za nas e, jedna vrlo bitna stavka. Hvala vam gospodin Kirkhop. Hvala vam gospođo predsjednice. Nisam stigao na vrijeme za izlaganje gospodina Vosa, budući da je malo uranilo, no moram reći da imam niz zabrinutosti vezano za ovu temu, a tim ću se izjasniti samo ono, onome što se nadležnosti našeg odbora, ali ja se dakle već po drugi put ovaj tjedan slažem sa gospođom Intveld. Kao prvo, ovdje ne vidim nikakvu naznaku da postoje jasni parametri zaštite o tome koji su to podaci koje bi takvi sustavi mogli prikupljati. Ja sam dosta ciničan što se tiče ovakvih radi, dakle to su stvari koji se temelje na kompjuterima, a koji e, žele braniti osobama da, da krše zakon. To me podsjeća na njemačke autoceste gdje nema na dosta njih još ograničenja brzine i mislim da bi da će to biti stvarno vrlo zanimljivo vidjeti. A mi tu radimo, ja mislim, baš suprotno onome što bi trebalo. Mi imamo dosta dobre ideje i mislim da je gospodin Vos stvarno dobro vlada ovim temama, no moramo biti oprezni. Postoje masivne zabrinutosti što se tiče zaštita podataka. Mene zanima kakvi će biti mogućnosti mogućnosti da se koriste putem e, komercijalne opreme. Dakle, ta oprema je samo po sebi komercijalna oprema, ne javna oprema koja će biti ugrađivana ote i tu su povezani, tu je povezano niz problema. Ja mislim da će to biti skupo, kontraproduktivno i vidim da se već dosta osoba i negativno o tome jer treba tu odluku prepustiti vozačima, vozačima automobila, vozačima kamiona, da oni imaju odgovornost vežno uz e, sigurnost kada voze, no oni su ti koji bi trebali snositi odgovornost. A ovo bi vjerojatno samo proizvelo loše vozače, vozače koji misle da se mogu osloniti na kompjutere ili na e, same uređaje da se e, da pri, vožnji. I na kraju krajeva mislim da je samo prikupljanje podataka, kao što uvijek naznačamo, mora biti proporcionalno i mora biti neophodno potrebno. A ja mislim da je ovo, ovaj prijedlog beskoristan i mislim da je prikupljanje podataka u tom kontekstu također beskorisno intruzija u privatnost. Hvala vam gospodin De Jong. Hvala vam gospodine E, gospođo predsjedavajuća. Već je dosta toga rečeno i dosta toga ćemo čemu se ja mogu pridružiti. Ja se već neko vrijeme bavim ovom pitanjem od e, inicijalnog prijedloga u odboru za unutarnje tržište. Tamo sam ja član i tamo smo i to temeljito provjerili i rekli smo da se ne radi samo o slanju nego i primanju podataka. Što se događa sa zaprimljenim podacima? Prije godinu dana jedina zemlja koja je provodila aktivne e, eksperimente, to je Češka, imala niz tehničkih poteškoća sa primanjem i procesuiranjem podataka u, e, tom nadležnom e, kontrolnom centru. Ja nisam stručnjak za tehnička pitanja, no Znam da ovdje stvarno treba poduzeti dosta toga prije nego što vozilo hitne pomoći stigne na lice mjesta, a do, sada nismo vidjeli da postoje dobre reakcije. Dakle, tu mi želimo e, na ubezan način uvesti nešto što će biti obvezujuće, a tehnika jednostavno nije, tehnologija nije još dosta razvijena što se tiče primanja podataka u centrima za hitnu pomoć. Mislim da to sve ne bi bilo tako loše kada ne bismo bili zabrinuti, no mnogi građani su već čuli navode da e, se radi tu o sustavima špioniranja koje će se ugraditi u svaki automobil. To je e, doduše vjerojatno petirano, ali inače ovo mišljenje gospodina Fosa smatram dobrim no eh, i u samom mišljenju, a to je po mom mišljenju opasno, se daju naznake da postoje dodatne mogućnosti za korištenje tih sustava koje bi se eventualno mogle priznati. Ako to treba učiniti popularnim kod građana, onda njima stvarno treba isto tako reći da se tu radi o obvezujućem uređaju. Naravno da svi žele, žele spašavati živote, ali ako se tu radi o tome da veliki brat sve nadgleda, da zna što se gdje događa, onda treba reći da se kod ovih podataka radi ne samo o nesreći, već o tome kako je došlo do nesreće. U odboru za unutarnje tržište je moj klub zastupnika već bio vrlo kritičan i mi smatramo da bi taj sustav trebao ograničiti samo za sustav 1.1.2, za sustav za pozivanje hitne pomoći, onda bismo eventualno mogli podržati još taj predlog, ali uzevši u obzir sve ovo što su drugi rekli i što je rekao sam gospodin Foss, rekao, vidi se da, treba postojati mogućnost uključivanja i isključivanja sustava, dakle da taj sustav ne uslijedi na automatski način u e, sustav za nadzor. I mi smo isto tako proveli usporedbu između tome koliko se, koliko se zadire u privatni život. Mislim da ćemo tu moći unijeti još jedne promjene. Građani u svakom slučaju se plaše i ne bismo smjeli im nadmetnuti nešto što prosječni građani ne smatra samo po sebi pozitivnim. Hvala. Sad bih htjela zamoliti zastupnika Europskog ureda za zaštitu podataka da preuzme riječ. Hvala vam. Neki su već, vidim, pročitali mišljenje, imaju određena, određen stav, mi želimo se usmjeriti na naše najveće razloge zabrinutosti. Izvjestitelj je već spomenuo ono što se tiče sustava 112, a i drugi govornici su se na to osvrnuli. Naš je problem to da je eko uređaj koji se ugrađuju sve nove automobile i to je uređaj koji može biti jako intruzivan, a zaštite mjere za podatke se traže samo kod sustava ECOLA 112 dok e, ovaj prijedlog jasno naznačuje da može doći do razvoja privatnih uslova i privatnih sustava koliko to mogu biti osiguravateljske kuće, ali i druge usluge koje već imate na mobilnom telefonu, a koje koriste vaš geografski položaj. Takve, takve usluge već postoje. Gospođa Sargentini je rekla da ne možemo biti sigurni da se sustav eko neće koristiti za druge komercijalne svrhe. Naprotiv, mi smo sigurni da će se to dogoditi. To se već razvija, postoje privatni ekoli i e, proizvođači automobila, proizvođači aplikacija već razvijaju dodatne mogućnosti za takve sustave. Mi smo uvjereni da bi takav sustav mogao biti koristan i da bi neki korisnici htjeli ga koristiti, no to ne bi trebalo biti u neskladu sa uredbom o zaštiti podataka. Naprotiv, to se sve treba odvijati u e, sukladnosti sa našim e, mjerama za zaštitu podataka, sa istim onim mjerama koje se tiču sustava ECOLE 112. I u našem mišljenju smo isto tako predložili da se ne koristi konstantno, konstantan e, tracking, te da korisnik mora dati izričit, izričit, izričitu suglasnost korištenju sustava Naše je mišljenje da nitko ne bi smio imati takav sustav koji ih e, geografski locira, a da istodobno ne zna da se to događa. Jasno nam je da osobe moraju biti informirane o tome i to prethodno i to da će se koristiti e, lociranje. Mi smo razradili potencijalna rješenja, to bi bilo ili da se doda nešto članku broj 6 eh, koji predviđa zaštitne mjere za sustav ECOL 111, 112 gdje bi se reklo da bi se te iste zaštitne mjere koristile isto tako i za privatni sustav i za dodatne usluge ili možda da uvedemo mogućnost eh, unošenja nekog zakonavstva, dakle dodatnih odredbi ili neku mogućnost da se E, ova direktiva promijeni u skladu sa našim zahtjevima jer želimo dati daljne mogućnosti da se građani nadzore. Hvala. Predstavnika komisije bih htjela zapisati hoće li, hoće uzeti riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Komisija želi zahvaliti odboru za građanske slobode i posebno izvjestitelju, gospodinu Fosu, na nacrtu izvješća. Komisija se slaže da postoji potreba za detaljnim pravilima o zaštiti privatnosti i podataka u pravnim propisima i da oni moraju biti sukladni sa e, direktivom o zaštiti podataka. Dakle, preporuke o članku 49. E, su uključeni u prijedlog e, članka šestog u prijedlogu komisije. Što se tiče e, dodane vrijednosti sustava ikol mi e, propisujemo samo 1.1.2 ICO i prema tome mi imamo propisa zaštiti podataka samo za tu uslugu. Komisija smatra da moramo biti oprezni kada je riječ o propisima za korištenje kola u privatne svrhe, jer tu treba onda uzeti u obzir i neka druga pitanja, a ne samo aspekte koje se tiču zaštite privatnosti i osobnih podataka. Što se tiče mogućnosti koju smo čuli ovdje, a to je da se deaktivira javna e, usluga 112 e-call, komisija smatra da bi to moglo ograničiti koristi e, koje ta usluga pruža građanima. Vrlo je bitno imati na umu da su problemi o kojima smo čuli danas, a to je konstantno praćenje, isključeno, izričito isključeno iz prijedloga koji je predočila komisija, dakle to ne postoji u sustavu 112 equal, a to je jedini sustav e, koji je propisan ovim prijedlogom teksta. Što se tiče prijedloga da se tehnički odvoji javna usluga 112 equal od privatne usluge, i tu trebamo biti oprezni da ta tehnička mogućnost e, sigurno postoji, ali to bi moglo dovesti do, to, do tehničkih duplikacija ili čak do dvostrukih poziva što bi moglo stvoriti probleme za službu za hitne pozive. Hvala. Thank you. Hvala. Axel, Izvolite. Vielen Dank, vielen Dank auch für die Hvala. Hvala i novim mnogobrojnim povratnim komentarima. No ja želim razjasniti nešto što je komisija upravo sada naznačila. Načelno, a to je proizašlo iz zadnjeg razgovora sa predsjedavajućim odbora IMCO, kao i sa izvjestiteljicom iz odbora IMCO. smo htjeli ograničiti ovo, ovo izvješće samo na sustav i kola za 1.1.2. I zbog toga su neke ove ideje koje mi ovdje razrađujemo izvan tog prijedloga. No ja sam to e, za prevenciju uključio u tom tekstu, zato što u samom tekstu kad kad to nije bilo jasno. Referira se naime na taj privatni sustav kad kada ja sam htio samo biti oprezan i htio sam uključiti i taj dio. No, odgovorne osobe u, odboru IMKO su mi e, još jednom potvrdile da se tu radi samo o sustavu ECOLA 112. I mislim da zbog toga što se tiče perspektive zaštite podataka bi mogućnost uključivanja i isključivanja sustava trebala predstaviti određenu, za, razinu zaštite i da kažemo da svatko može odlučivati o tome želi li to im koristiti ili ne. Isto tako na način na koji je sustav sada opisan, ne radi se o stalnom prijenosu podataka, već samo o pokretanju tog sustava kada se nešto dogodi. Dakle, kada senzori zapravo prikupe taj, tu činjenicu i aktiviraju sustav. To je zamišljeno na taj način i to mi i zahtijevamo zato što se na taj način najbolje ophodi sa zaštitom podataka. Samo u hitnim slučajevima se sustav pokreće i isto tako samo u onom slučaju ako je korisnik uključio taj sustav. Mislim da je to za sve sudionike e, najbolje i isto tako da dobro odgovara cjelokupnom duhu tog sustava. Europski nadzornik za zaštitu podataka se nije izjasnio samo danas, već postoji i njegovo stajalište o tome. A što se tiče privatnog sustava, naravno da možemo, kao što sam ja to ovdje učinio, razmisliti o tome kako to u budućnosti želimo razraditi, no može se raditi o tome da ovdje to uopće neće imati važnosti jer izvjestiteljica govori samo o sustavu za 1.1.2. Stoga je moguće da previše razmišljamo o nečemu što će se tek u budućnosti putem jednog daljnjeg zakonodavnog dokumenta ponovno vratiti u e, centar pozornosti. No čak i kad bi se instalirao ovaj privatni sustav, mislim da bi se trebalo pustiti odgovornost na korisniku i da bi on trebao odlučiti želi li koristiti takav sustav ili ne, želi li aktivirati e, taj sustav ili ne i da isto tako sam odlučuje o troškovima koji su povezani s tim. Jer, kao što je to Sofija već naznačila, osiguravateljske kuće bi onda možda se zanimale za to i možda bi nudile nižu premiju. No to mora biti prepušteno samom korisniku, onome koji koristi sustav i onda bismo mogli razmotriti možda pravna ograničenja, mogli bismo reći dobro, to bi se moglo koristiti samo za određene slučajeve, za sve ono što je sukladno onome što imamo u uredbi o zaštitu podataka. Što se tiče pravila 50 ili pravila 49, ja sam tu potpuno flegmatičan, svako može odlučiti to kako želi, ali ako se ograničavamo samo na sustav e-kola 112, onda institucionalno i prema odboru IMKO možemo jasno naznačiti da želimo pravilo 50, no sadržajno se tu neće mnogo toga promijeniti mi možemo što se mene tiče koristiti postupak 50, no što se tiče same srži neće se ništa promijeniti, a mislim da bi samo razmišljanje, samo vrijeme koje bi koristili za taj, za taj dokument bio neproporcionalno onome o čemu zapravo razgovaramo. No, kao što sam već rekao, ja sam tu e, potpuno ravnodušan, hoćemo li koristiti ovaj ili onaj postupak, to mogu drugi odlučiti, ali treba doista pogledati točno o čemu se radi i mislim da ćemo to s naše strane moći dosta brzo razraditi. Komercijalni sustavi koji najvjerojatnije neće biti dio konačnog izvješća, dakle izvješća odbora IMCO, njih možda možemo još tehnički razmotriti u smislu da tražimo slučaj mišljenja, no moralo bi biti moguće za korisnika uključiti ili isključiti takav sustav. On mora biti točno obavješten o tome koje vrste podataka se prenose, no takve odredbe već proizlaze iz uredbe, temeljne uredbe o zaštiti podataka. Hvala gospodine Fos. A sada ovo je bila posljednja točka dnevnog reda za jutrošnji dio sastanka, pa ću zaključiti sastanak i nastavljamo u 14 sati kada ćemo imati zajedničku raspravu sa odborom za ekonomska pitanja. I nakon toga nastavljamo u 15.30 sa sastankom odbora LIBE. Što se tiče ovoga izvješća o kojemu smo upravo raspravljali, rok za podnošenje amandmana je 5.12. do 12 sati. Hvala svima na suradnji i nastavljamo s radom u 14 sati. bana.